jednání je zpráva paní Sanchez Schmidt, Evropská kulturni a tvůrčí odvětví. Hvala vam. Sljedeće na, dnevne, na dnevnom redu je izvješće o europskom kulturnom i kreativnom sektoru kao izvorima gospodarskog rasta i novih radnih mjesta. Riječ ima kolegica Sanchez Schmidt. Izvolite. Merci, monsieur le président, madame la commissaire, chers collègues. Hvala vam, predsjedavajući. Promocija kulturnog i kreativnog sektora kao poticaja rasta je vrlo važno pitanje i u svom izvješću se bavim činjenicom da se oslobodi njihova kreativna snaga. U vremenu krize moramo ponuditi konkretna rješenja kako bismo potaknuli rast i zapošljavanje. Kreativni i kulturni sektori u tom smislu izazivaju interes. Oni napreduju krizi unatoč i odoljevaju Oni omogućuju društvenu koheziju i širenje interesa Europske unije, te time ulaze unutar područja primjene strategije Europa 2020. omogućuju inovaciju, kreativni rast, konkurentnost, kulturno, uključenost, uključenost Europe u svijet. Kao što pokazuju brojke, u zadnjih 20 godina ovi sektori su stvorili čitav niz radnih mjesta, više od 800 milijardi eura je njihov godišnji promet i godišnje stvaraju 8 milijuna radnih mjesta. To su sve sektori koji imaju brojne mogućnosti te se mogu širiti uz pomoć digitalnih tehnologija. Trebamo uvjeriti zemlje članice da ulažu u umjetnost e, u razdoblju krize postoje razni oblici financiranja, kao projekti kao što je Kreativna Europa, regionalni fondovi, kohezijski fondovi. Kulturni kapital je prije svega regionalni. Recimo, sjetimo se festivala u Kanu, festivala u Salzburgu, koji utječu na ove gradove i na njihove regije. Evropska unija treba ohrabriti regije da u tom smislu koriste europske fondove kako bi poboljšali vlastitu gospodarsku sliku, ali kulturno nasljeđe. Ovi sektori mogu dati važan doprinos kulturnoj raznolikosti, društvenoj koheziji, mogu dovesti do stvaranja dodatne dinamike na području Europske unije a to moramo regulirati kroz, kroz porezne propise, nove financijske instrumente, kroz usavršavanje profesionalaca, kroz lakše cirkuliranje e, kulturnih dijela, valorizaciju književnih i umjetničkih dijela, podnaslovljivanje, prijevode kroz odgovarajuću pravosudnu zaštitu. Mediji mm, su također vrlo važni za ovaj sektor, važna je njihova uloga u širenju pluralizma i zagovaranju kulturne različitosti. Mi moramo podržati ovaj e, svojevrsni kulturni ekosustav kako bismo u njemu osnažili konkurentnost to je od ključne važnosti za e, kulturnu različito, zato što predstavlja sigurnu dodatnu vrijednost te dodatni zamah za, našu, za naše gospodarstvo. Kreativni sektori imaju važnu ulogu kada govorimo o poduzetništvu, o kreativnosti, o inovacijama i sve to utječe na gospodarsku sliku. Oni su danas obuhvaćeni našim strategijama za teritorijalni razvoj, bilo da govorimo o lokalnoj ili regionalnoj razini. Oni omogućavaju otvaranje radnih mjesta za mlade, gospodarsku aktivnost, te imaju pozitivan učinak, a to vidimo i kroz programe Evropske prijestolnica kulture. u sve više globaliziranom svijetu mi se jednostavno moramo početi služiti ovim sektorima kao našim izvoznim proizvodom. Moramo valorizirati svoje kulturno nasljeđe vodeći računa o njihovim specifičnim karakteristikama. Hvala vam kolegice. Počinjemo sa slobodnom raspravom. Riječ ima gospodin Lopez. Hvala vam. Zahvaljujem kolegici Sanchez Schmidt na ovom izvješću. Želio bih e, naglasiti dijelove izvješća koji se tiču kreativnosti mladih. Kao što smo vidjeli, govor je o izvješću koji se bavi kulturom, koji može biti dijelom društvene kohezije. Mislim da je sve više potrebno da kultura učini ono što može sa svoje strane za mlade. Nije riječ o nečemu što se e, potiče samo od sebe, one moraju biti poticane kroz otvaranje malih i srednjih poduzeća, te na taj način moraju stvoriti dodatna radna mjesta. Želio bih istaknuti činjenicu koja se dogodila u sporazumu e, potpisanom sa SAD-om, koja se nije ticala kulturne razmjene. Mislim da to nije bilo baš dobar potez. Kolegica je istaknula i mogućnost kulturne razmjene na regionalnoj razini. Mislim da to može pomoći kulturnom nasljeđu na europskoj razini. Hvala vam. Hvala. Riječ ima kolegica Grisbeck. blue card. Imamo plavi karton, želite li ga prihvatiti? Mr. Lockhart. Okay, I will give the floor uh, Dajem, riječ kolegi Rokartu. Hvala vam. Predstavljam odbor za kulturu i drago mi je što mogu zahvaliti izvjestiteljici na njezinom doprinosu u ovoj vrlo važnoj raspravi koja je povezana sa kulturnim sektorom. Ovaj sektor može dati svoj doprinos u ovoj krizi stvaranjem novih radnih mjesta. Odlučio sam se javiti za riječ, zato jer sam u neku ruku razočaran ovim izvješćem. Vidim u njemu određenu dozu protekcionizma. Vidim da se pokušavaju e, zaštititi određene djelatnosti kroz e, svojevrsne sporazume poput onoga sa SAD-om. Mislim da mi se taj pristup e, ne dopada. Mislim da će on donijeti više štete nego koristi. Moramo stvoriti slobodno tržište, koliko god je to moguće. Mislim da će kultura preživjeti. Sigura sam da će francuski, danski i neki drugi sektori uspjeti izaći na kraj sa konkurencijom iz Amerike. Te kada je riječ o danskom izaslanstvu, mislim da je to nešto ispod čega nećemo ići. Mislim da kultura ne smije biti izuzeta iz sporazuma sa SAD-om. Hvala vam. Dajem riječ zastupniku Paški. E, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Javne konzultacije posvećene zelenoj knjigi o kulturnim i kreativnim sektorima je bila komunikacija koju smo dobili od komisije koja je izrazila podržavanje tih, tih sektora jer doprinose rastu. No unatoč te knjige sada imamo zapravo i drugačije drugačije važne argumente koji govori u prilog tome. Kulturni i kreativni sektor i njihov doprinos gospodarstvu su i dalje pocijenjeni. Imamo mali broj kreativnih ljudi koji su započeli svoja poduzeća u garažama ili u nekim drugim manjim okruženjima i sada su dio globaliziranog svijeta i djeluju globalno. Bolji uvjeti u Sjednim američkim državama su doprinijeli uspostavljanju poduzeća poput Apple-a, Microsofta i Google-a. Kreativni sektori bi mogli doprinijeli mnogo inovacije u društvu, no potrebno ih je brzo implementirati. Stoga bismo u Europi trebali uspostaviti takve uvjete koje bi doprinijeli većem e, poticaju upravo tog sektora. Hvala vam. Hvala vam, sada bih htio predati riječ povjerenici Reding, izvolite. Gospodine predsjedavajući, zastupnici, Komisija srdačno pozdravlja ovo izvješće o integriranom pristupu kulturnih i kreativnih sektora Europske unije. Ja smatram da imamo jednako uvjerenje. Ovi sektori su najobećavajući u Europi, imaju važnu ulogu koju trebaju odigrati što se tiče stvaranja mjesta i gospodarskog rasta i zbog toga je komisija pozvala zemlje članice da razvije višeslojne pristupe kako bi pojačali potencijal kulture i kreativnosti. Te strategije bi trebale biti visoko na njihovim dnevnim redovima za nacionalni e, razvoj. Strategija koju ovo priopćenje preporuča i program Kreativna Europa su dva važna instrumenta za ostvarivanje ovih ambicija. Komisija sa zadovoljstvom primjećuje da je izvješće koje je pripremila gospođa Sanchez-Smith identificira sve one izazove i e, naglašava ih kao na primjer da se trebaju kreativne vještine izraz, izraditi, trebamo imati regulatorni okvir, trebamo imati pristup financiranju, imamo izazove vezane uz globalizaciju i digitalizaciju, imamo potrebu da pojačamo pristup međunarodnim tržištima. Komisija je naravno i predočila dugoročnu strategiju, svoju dugoročnu viziju, no isto tako imamo i kratkoročnu, praktičnu agendu sa 40 različitih aktivnosti koje, ćemo, koje će se odvijati u koordiniranom eh, okviru u idućih nekoliko godina. Nova generacija financiranja i sredstava Europskih unije 2014-2020 pružat će mnoge mogućnosti kreativnom sektoru. Imamo program Kreativna Europa koji će pomoći profesionalcima, umjetnicima i organizacijama da djeluju prekogranično i da dopiru do najšire moguće publike. Od ključne važnosti da kulturna zajednica, a i regionalne i lokalne vlasti doprinose tome da što bolje skrištavaju kohezijske politike Europske unije kulturni i kreativni sektori mogu doprinijeti isto tako značajno lokalnom i regionalnom razvoju u tom smislu. Hvala vam za ove zaključne primjedbe. Dame gospodo, raspravu po sada završavamo. Glasovat ćemo danas u 12 sati. Dalším bodem jednání eh, je prohlášení komise. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o stanju stvari s pregovorima o Europskoj bankovnoj uniji. Kao što možete vidjeti, povjerenici